Time smo zaključili i ovaj dio. Glasat ćemo sutra u 12 sati. I sada dolazimo do posljednje točke dnevnog reda za današnji dan. Izvješće gospođe Ester de Lange, učinkovitije i financijski isplativije usmeno prevođenje u Europskom parlamentu. Izvolite. voorzitter eh, ik richt mijn woord tot u in het nederlands. govorim u, na nizozemskom jeziku eh, svjesno ne zato što nisam mogao govoriti na njemačkom engleskom ili nekom drugom većem jeziku nego zato mogla nego se ponekad eh, držimo previše daleko od naših glasača i ako netko e, u Nizozemskoj sluša e, možda neki novinar ili neko od javnosti, želim da, nas, da me čuje da govorim na našem jeziku. To je nešto što možemo raditi u Europskom parlamentu i ja sam ponosan na ono što imamo. Imamo 23 e, ponosna na što, ono što imamo 23 e, e jezika a isto tako postoje i mali, takozvani mali jezici Europske unije. Dakle, ne možemo govoriti nikakav drugi jezik osim tih 23 e, službena jezika. I 23% posto e, govora koje se održavaju ovdje je možda i na estonskom. Dakle, e, svi imaju pravo govoriti svoj vlastiti jezik. Dakle, kada trebamo prevoditelja, oni trebaju biti tu, kada ih ne trebamo, raju. Dakle, e, u Europskom parlamentu svi znamo da trebamo prevoditelje kako bi mogli raditi. Međutim, ponekad njihovo prisustvo nema smisla. Ako pogledate koliko e, košta, e, koliki su troškovi po osobi po danu. E, mislim, žao nam je što govorimo ovdje nakon 11 sati noću, jer e, naravno kada bi postojala učinkovitost, e, bez, te učinkovitosti prevoditelja mogli bismo završiti i prije 11 sati. Mi mislimo da treba i još na nekim područjima djelovati. Prvo, trebamo se baviti kasnim otkazivanjem sastanaka Dakle, govorimo o 20% kasnih otkazivanja sastanka što može dovesti do 5 milijardi e, troška godišnje. 5 milijuna troška, ispričavam se, godišnje. Dakle, ne, ne bi morali plaćati e, prevoditelje koje ni ne koristimo. Isto tako trebamo biti svjesni da nam treba njihova pomoć i da postoji svijest da e, postoji određeni trošak e, prevoditelja. Prevođenje na zahtjev. Trebamo jasnu sliku kada trebamo prevođenje. jer kada ga ne trebamo onda ga e, ne bi trebali koristiti to bi smanjilo troškove trebali bi pratiti troškove i željeli bi da revizorski sud pogleda ne samo e, taj, e, to pitanje u Europskom parlamentu nego i u komisiji, u vijeću i u ostalim institucijama. Dakle, mislim da je to sad prilika da ponovno to sagledamo. E, moramo pogledati koja je politika jezičnosti i e, trošak te politike. A e, glavni zahtjev toga svega jest odluka e, koju želimo da bude donesena do kraja godine. Hvala. Hvala lijepa na ovom ohrabrenju. Evo sada se dvoje zastupnika javila za riječ gospođa Šujica. Da želim zahvaliti gospođi izvjestiteljici de lange. samo jedan ispravak mali na početku kad je rekla da imamo dvadeset tri jezika. sada imamo dvadeset četiri jezika s hrvatskim jezikom i e, isto tako e, naravno da se pridružujem e, izvješću da bismo trebali smanjiti troškove i da moramo biti puno racionalniji ali isto tako obzirom da smo tek dobili da se naš jezik čuje u srcu europe u bruxellesu u europskom parlamentu željeli bismo naravno nastaviti koristiti

kao i uvijek se želi stvoriti nekakva učinkovitost i onda dolazi do smanjenja proračuna koje se nastane taj način opravdati, e, a onda imamo lošije službe i zastupnici više nemaju pravo govoriti i raditi na svom jeziku. Ovo izvješće ignorira dakle nešto što već sada postoji kada govorimo vezano uz pismeno i usmeno prevođenje na velikom broju sjednica već nemamo prevoditelje i na velikom broju sjednica i sastanaka i to se ignorira želi se ići još dalje želi se još više toga smanjiti još više uštedjeti to će jednostavno dovesti do toga da će se smanjiti broj radnih mjesta kod prevoditelja ugrožavamo time njihova prava i njihova radna mjesta trebamo ipak prihvatiti prava ove kuće mi moramo moći raditi na više različitih jezika dakle time ne završavamo, stvari završavamo e, našu raspravu na ovu temu. Sutra ćemo glasati o tome, sutra u 12 sati. Sljedeća sjednica isto tako sutra u utorak 10.9. od 9 do 14 i od 15 do 23 sata. E, dakle, bit će objavljen dnevni red i kao uvijek možete ga naći na web stranici Europskog parlamenta. Time zaključujem Zatvaram ovu sjednicu i želim vam svima laku noć.